i gospodo, ispričavam se zbog kašnjenja od četiri minute. Ne vidim sat, ali evo, izgleda da kasnimo. Imamo e, obsežan program danas dobro ispunjen program. Usvajanje dnevnog reda. E, htjela bih predložiti dvije promjene na nacrt e, rasporeda dnevnog reda. Nadam se da ste to već čuli, to mi je priopćilo tajništvo. Zbog tehničke složenosti i političke e, teškoće E, predlažem da odložimo glasanjem za dva e, dokumenta InvestEU, gospođa Vestoli izvjestitelj, i za CEF, gospodin Piotrovski je izvjestitelj. Kao nadležan, odbor je to također odložio u svom e, rasporedu, pa o tome možemo glasati kasnije moramo to nadležnom odboru poslati na vrijeme. Mislim da je to prihvatljivo. Evo, s ovim promjenama usvajamo dnevni red. Nemam nikakvih najava, jer trebamo dovoljno vremena za glasanje. Sada počinjemo sa glasanjem prijedlog za uredbu Europskog parlamenta i vijeća za obzor Europa E, okvirni program za istraživanje i inovacije e, propisi za sudjelovanje i širenje gospodin Van Vistelnoj, vi ste izvjestitelj za naše mišljenje. Želite li uzeti riječ? Hvala lijepa. E, ovo što ste rekli o brzini koju trebamo svi odbori se žure, ne možemo ih zaustaviti, a mi moramo prvi usvojiti mišljenje. Tajništvo dobro surađuje, pa kad govorimo o, izravnim transferima na nacionalnoj razini i kompromisima mislimo da možemo mirno glasati da neće biti e, spornih točaka hvala lijepa možemo dakle ići na glasanje imam malo problema sa ovim aparatima ovdje za glasanje. Imamo li tehničara ovdje? Ovo ne izgleda da ne radi uređaj. Evo počinjemo uh, s glasanjem. E, glasanje u bloku 147, 48, 249 i 135. E, tko je, 125. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Provjera. Ne rade uređaji. Otvaram glasanje. Ne. Mm. Zatvaram glasanje. Izvolite. Molim vas, nemojte brojiti moj glas. E, čekajte, nosam i karticu na plenarnoj sjednici mi je u vječnici mi je, nisam mogla znači sada to registrirati, ali evo, tu sam od početka. Molim vas, ponovite što ste rekli. Nemamo ovdje glasačku karticu, ali e, ovdje sam od početka sastanka. E, molim onda dignite ruku e, kad ste za ili protiv. E, za. Usvojeno. Danas imate zlatni prst. All right. Okay. Uh, now we go to the... Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman, amandman 188 za, protiv, 188. Sto četrdeset sedam je bio u prvom bloku. Bio je u prvom bloku. Idemo sada na kompromis 24, 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada moramo ići na kompromis 27. Savjetujem vam da prvo glasamo za amandman 234. E, Prihvaća li to izvjestitelj? Zbog jasnoće e, ne protivim se ali mislim da protiv, moramo glasati protiv toga. Ako najprije glasamo za 134, hvala na savjetu. Amandman 234 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera, molim. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. I ja sam protiv. Evo, a kartica mi ne radi. Odbijeno. S jednim glasom. Nemate rezultate, molim pokažite ih. 15 za, 18 protiv i jedan suzdržani glas. Hvala. Ovo je rezultat. A sada imamo kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 250 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada imamo amandman 251 za protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 252 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 253 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 254, ne, 255, 255 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 258 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 259 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 261 e, za, protiv, suzdržani,

Hvala na informaciji. 267 <clears throat> koji nije povučen. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 268 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 269 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 270 za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno. 271 za, protiv, suzdržani, provjera. 271. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. odbijeno a, oprostite usvojeno e, krivo sam računala usvojeno usvojeno 272 amandman za ovaj amandman e, e ulazi u kompromis 18 toč, e, glasat ćemo kasnije. E, žao mi je e, za to. On otpada ako se kompromis 18 usvoji. Mislite na 272. To je uključeno u kompromisu 18 i već je to usvojeno. 273. Amandman. Je li to u redu? Za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Sada idemo na kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 277 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 278 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 279 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 amandman e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 280 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 207, 281 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 282 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 283 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 34. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, sada idemo na amandman 288 e, za, protiv, suzdržani, e, odbijeno. Amandman 35 sa usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? sa usmenim amandmanom 35 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 35 za, protiv suzdržani usvojeno. Sada idemo na amandman 291 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 308 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman e, 292 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 315. 315 stoji ovdje. Za, protiv, suzdržani, e, odbijeno. Amandman 316 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 308 e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 62. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 63 za, povlači se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis dva za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71 koji je identičan sa 72, ne, o ne, 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 Amandman 72. Mm, da, e, identičan sa 73. Glasamo za oba. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 75 e, otpada. A sada idemo na 76 za,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 suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 100 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 121 povučen 122 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123 eh, eh, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 126 za, protiv, suzdržani, odbijeno kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 141 e, povučen. E, idemo na kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada idemo na konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Trideset pet za plus e, moj glas trideset šest plus vaš 37 za, jedan glas, 38, 308 e, za, gospodin Kocolino je glasao za. 37, oprostite, 37 je, moja kartica još uvijek ne radi. 37 za, jedan protiv, jedan suzdržani. Gospodine Van Nistelroj, čestitam. Moram reći e, čestitke svima nama jer je to prvi zakonodavni e, dokument u novom okviru prijedloga. Hvala lijepa. Nastavljamo s radom. Još jedan važan dosije. Izvjestitelj je zastupnica Breso. Mišljenje o Europskom socijalnom fondu Plus. Hvala lijepa, predsjedateljice. Nemam mnogo toga za reći, želim samo zahvaliti kolegicama i kolegama na obavljenom poslu. Radili smo vrlo brzo i efikasno. Vjerujem da kompromisni amandmani odražavaju naše zajedničko uvjerenje da Europski socijalni fond mora ostati dijelom e, kohezijske politike i regionalne politike i to je zapravo suština ovih amandmana i kompromisnih amandmana. Rekla bih da smo radili na takav način da osiguramo da manje više svi budu zadovoljni. Hvala lijepa. Nadam se da će se to pokazati i prilikom glasovanja. Dobro, hvala vam lijepa. Dakle, prelazimo odmah na glasovanje o ovom dosjeu. Počinjemo s amandmanom 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijanje. Stotinu sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman stotinu sedam. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 za, 19 protiv, čini se. Drugim riječima ne razmatra se. Odnosno odbijen je. Dobro, nastavljamo. 111 s, naš, s našim amandmanom. za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. je. 108 za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 109 za, protiv, suzdržani, odbijen je. 110 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. je. 112 tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, ba, ali provjerimo. Amandman 112, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Uz moj glas, dakle računajući moj glas, odbijen je. 113. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen. Dakle, ista situacija. Želite provjeru? Da, želite provjeriti. U redu. Amandman 113, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dakle, s istom razlikom glasova. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? je. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 121 s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen s usmenim amandmanom. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojene. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. 100 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 148. Tko je za? Ne, samo trenutak. Dobro, mislim da svi znaju da ovo potpada pod zajedničku nadležnost Envija i Employment odbora. Dakle, 148 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 149 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 151 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. 154. Tko je za? Protiv? Mogu li vas zamoliti da dignete visoko svoje ruke, oni koji ste za 55? protiv, suzdržani. Provjerimo. Ni visoko podignute ruke nisu pomogle. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I prihvaćanje. Ispričavam se. 156 koje je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 100 37 isključiva nadležnost Envija. Da, glasovali smo. 50, 157 onda tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 158 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 159 tko je za, tko je protiv, suzdržani, Odbijen je. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? prihvaćen je. Kompromis 14 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Amandman 185 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 186 je se ne razmotra, Ne, samo ako. Dakle, ne, ipak 186 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 187 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Želite provjeru? Dobro. Amandman 187, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen je. 188 se ne razmatra jer je 80, 187 prihvaćen i idemo na amandman 190. 191, 192 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeni su. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Amandman 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman, odnosno kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Amandman 207 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. Amandman 208 tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da je prihvaćeno. Ako želite da provjerimo, možemo to učiniti. Ne, prihvaćanje. 209. Tko je za? Protiv, suzdržani, je. 210. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvat, odbijen je. 211. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaćanje. 212. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 213. Da, tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 221 se ne razmatra. 214. Što to znači almost identical, gotovo identični, gotovo trudan, trudna. Glasujemo odvojeno. Dakle, 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 214. Tko je za? Identični su zato što su gotovo identični. Sada ćemo gotovo glasovati. Prihvaćen je. Gotovo. Gotovo smo se dogovorili. 215. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Prihvaćen je. Sada 216 se povlači. Idemo na kompromis 18. Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaćen je. Amandman 221. Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaćen je. 223. Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaćen je. 214 se povlači. Da, ne razmatra se. Dakle, idemo na 227, 227, amantman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen je. 228, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 229, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 230 tko je za, protiv, suzdržani, usvajanje. 231 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 232 koji je identičan kao i 31, 233 s usmenim amandmanom izvjestitelja. Je li itko protiv usmenog amandmana, dakle glasujemo s usmenim amandmanom 233 za, protiv, suzdržano, prihvaćenje. 234 tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je prihvaćen. 235 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 236 tko je za, protiv, suzdržani, Odbijen je. 237. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 238. Tko je za? Protiv? Prihvaćen? suzdržani? Prihvaćen. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 241. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 242. Tko je za? Protiv? Niste se složili dobro. U tom slučaju 242 je bio prihvaćen. Sada glasujemo 243. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaćanje. 244 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 245 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 246 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 247 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 248 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. je. 249 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 250 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 251 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 251 elektronička provjera, otvaram glasovanje. i zatvaram glasovanje. Možete li pokazati, molim vas? Dakle, uz moj glas protiv, amandman je odbijen. Idemo na 252. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. 253 za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 254 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 255 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 256 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 257 za, protiv, suzdržani, odbijen je. Provjerimo 257 elektronička provjera, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 1. Dobro, što to znači? Ne, zato što sam ja protiv. Ispričavam se. Ona je važnija od vas. Njezin se glas računa. Ne, mi smo svi ovdje ravnopravni. U svakom slučaju nastavljamo s amandmanom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kom Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 30. Tko je za? protiv, suzdržani. Dopustite da provjerimo. Amandman 30, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćenje. Ispričavam se. Ne zbog ishoda glasovanja, već zbog toga što sam počinila pogrešku. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Prihvaćen je. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćen Kompromis 25. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaćanje. Amandman 49, usmeni amandman, odnosno zajedno s usmenim amandmanom kojem se niko ne protivi, 49 za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 26 kompromis za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Kompromis 27 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćen je. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je zajedno s usmenim amandmanom. Dopustite da to spomenem, imali smo usmeni amandman sa 65. Dakle, amandman je usvojen. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Amandman 73 zajedno s usmenim amandmanom. Itko protiv usmenog amandmana, dakle zajedno sa usmenim amandmanom 73. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerimo. Provjeravamo amandman 73 zajedno s usmenim glasovanjem. Otvaram s usmenim amandmanom. Zatvaramo glasovanje i amandman je odbijen. Uz moj glas 20 je protiv. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbijen je, mislim. Provjerimo 74. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 75 koje, koji se ne, ne razmatra. Ne. Amandman 75. Ipak glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 80 s usmenim amandmanom, odnosno usmeni amandman izvjestitelja. 80 za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Kompromis 30. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaćanje. Kompromis 31 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Amandman 89 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Kompromis 32 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Amandman 94 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. E, je. Kompromis 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman stotinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Stotinu i jedan. Amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman stotinu i dva. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijen je. 103 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje je. 104 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 105 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje je. 106 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. I sada idemo na konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Moj glas je za. Dakle, 36 glasova za. Dva protiv. Nema suzdržanih. Čestitam gospođo Breso. To je drugi spis u novome okviru koji je također uspješno prošao. Hvala svima na strpljivosti. Nastavljamo s izvješćem gospodina Dojča, Europski fond za prilagodbu globalizaciji. Želite li išta reći, gospodine Dojč? Ne. U tom slučaju idemo odmah na glasovanje. Počinjemo s amandmanom 13. Molim vas tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen je. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Kompromis 11. Tko je za, protiv, suzdržani, Prihvaćanje, Amandman 80. Je li to točno? Tko je za? 8.0. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. je. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 98. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je prihvaćen. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćen je. Amandman 101. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 102. Ispričavam se. Amandman 100. Za, protiv, suzdržani, odbijen je. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 102. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. U svakom slučaju je odbijen. 109 se ne razmatra. Onda prelazimo na amandman 103. Da. 103. Molim vas tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 104. Se ne razmatra. 105. Glasujemo tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 106 koje za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 107 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 108 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 110 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 111 tko je za, protiv, Suzdržani? Odbijen je. Stotinu... Dobro, možemo provjeriti. Amandman 111, elektronička provjera, otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbijen je. Nastavljamo sa amandmanom 112, koje je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo Amandman 116, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dobro, možemo li zaključiti glasovanje? Provjerili smo 116. Dakle, možemo li ponoviti? Otvaram glasovanje. Amandman 116. 116. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I ponovno je odbijen. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Želite li provjeru? Dobro. Amandman 122. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. I odbijen je. 123. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ista situacija, dakle odbijen je. 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 130 koje je za, protiv, pri, suzdržani, odbijen je. 131 tko je za, protiv, suzdržani, mislim da je prihvaćen. Provjerimo 131 elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. i odbijen je, uzevši u obzir i moj glas, odbijen je. Lijepo je imati ovaj zlatni prst, da ga tako nazovemo. Događa se i u nacionalnom parlamentu, znate to? No ne i ovdje, u svakom slučaju. 132. Who is in favor? Who is against? Za, protiv, suzdržani, odbijen. Prihvaćan je. Uključi, uključi. 133. Tko je za? Protiv? Odbija se. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 135. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 136. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 137. za, protiv, suzdržani, odbija se. 138. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. za, protiv, suzdržani, odbija se. 141. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 144. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 17. amandman provjeravamo. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uz moj glas protiv. Evo, popravit ću se. Kompromis. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. 27. oprostite, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. za, protiv, suzdržani, provjera. 47. provjera. Elektronička provjera glasovanja otvoreno. Zatvaram. Odbija se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, provjera. 56. provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Ne razmatra se. Ja e, zapravo odbija se jer ja sam protiv. Ja sam protiv. Obećavam. Evo, popravit ću se, ali tek na, na sljedećem glasovanju. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. oprostite, ponavljam, 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. I idemo na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 36 glasova za uz moj glas za. Pozitivan glas. Evo vidite da sam se već popravila. Za. Znači 36, 2 protiv, i niti jedan suzdržani glas. Čestitam. Gospodine Dojić, ovo je vrlo dobar ishod. Hvala vam. I sada nastavljamo sa posljednjim današnjim glasovanjem. Riječ je o mišljenju gospodina Pitoa. Želite li nam se obratiti prvo? Ne. Onda idemo izravno na glasovanje. Počinjemo sa prvim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi amandman za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Drugi amandman moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman treći se ne razmatra. Prelazimo na četvrti amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti amandman, e, podijeljeno glasovanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, a drugi dio petog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman uz usmeni amandman. Je li netko protiv usmenog? Nije. Onda šesti sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Još jedan usmeni amandman koji je zapravo novi tekst, šest. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Dakle, to je novi usmeni amandman, novi tekst. I sada prelazimo na kompromis. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman, ponovno, novi tekst socijalista. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti amandman uz usmeni amandman. Dakle, uz usmeni amandman. Jeste li protiv? E sad, sa usmenim amandmanom, za, protiv, suzdržani. Možemo li ovo provjeriti? Mislim da će se usvojiti, ali provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Da, jasno je. Velikom većinom se usvaja. 11. amandman se ne razmatra jer smo usvojili 10. 12. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. amandman uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada e, konačno glasovanje otvaram. I zatvaram glasovanje. 35 glasova za, jedan protiv. Gospodine Fito, čestitam. Hvala vam na glasovanju. Dobro smo obavili ovaj dio posla, a sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda za danas. A riječ je o nacrtu mišljenja, razmatranje nacrta mišljenja, izvjestitelj za mišljenje je gospodin Omar Že. Dobro. Regđi je odlučio mm, dati mišljenje E, vezano za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon 2020. godine. Naš izvjestitelj je gospodin Omar Ži. On će danas predstaviti nacrt svoga mišljenja. Molim vas e, za tišinu. Hvala vam. Gospodine Omar Omarže, dajem vam riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, biti ću kratak. E, tiče se e, fpr a To je značajan i ključan fond za Uniju i za ribare, za priobalne regije. To je ključno da promičemo ambiciozne inovativne ciljeve za odgovorno i održivo e, ribarstvo za očuvanje morskih resursa za e, sigurnost e, opskrbe hranom za održivo plavo gospodarstvo kao i za međunarodno upravljanje oceanima na početku moram reći nešto o najudaljenim i prekomorskim regijama. Po tome smo prva e, e, vodeća e, zajednica na svijetu. Imamo ih najviše. Pa smo i zato odgovorni. Prijedlozi koje sam formulirao to ističu E, more, mora su naše zajedničko dobro, to je od neprocjenjive vrijednosti za čovječanstvo i od ključne važnosti je stoga da mora očuvamo e, i štitimo. Moramo imati e, ribarstvenu politiku koja će biti osnovana na tim načelima, a uzeti u obzir i regionalne interese e, na raznim područjima e, Unije. Ona ih mora približavati, a ne udaljavati. E, moramo uzeti u obzir raznolikost oceana koja je sada ugrožena. Također površina mora se diže. To ugrožuje naša gospodarstva, naša društva E, budući da imamo najviše oceana i mora, moramo se brinuti za međunarodno upravljanje oceanima. To će ojačati e, e, položaj na međunarodnom planu svih otoka i svih pomorskih europskih regija. počevši s ove osnove, E, podcrtavam važnost e, ojačane, e, ojačanog fonda za, pomorskog, za pomorstvo i ribarstvo. Nadam se da ste to shvatili. Moramo imati proračun koji će biti jednak, e, jednake razine kao za e, razdoblje od 2014. 2020. Moramo osigurati e, sredstva za očuvanje morskih resursa i morske raznolikosti. Ako ako nastavimo sadašnjim aktivnostima, onda u morima više neće biti ni riba, ni rakova, ni ostalih e, morskih stanovnika. Stoga e, moramo se brinuti i za e, periferne regije, udaljene regije i vratiti sredstva koja su srezana u ovom novom planu Član 47. E, nam e, dozvoljava da ponovno uvedemo e, neka sredstva za zajedničku ribarstvenu politiku. Ja sam zatražio od komisije da u srednjem roku korištenja fonda da stvar st, dade sredstva za ribarstvo koje što traže i svi predstavnici udaljenih regija. E, kao što sam rekao e, ranije e, što se tiče ekologije E, moramo uzeti u obzir e, raznolikost moramo također raditi na e, smanjenju zagađenja mora i to na međunarodnoj razini jučer pri glasanju o plastičnom otpadu smo glasali za europski program čišćenja mora i oceana a to je bio izvještaj e, odbora Envi. Također moramo zaštititi ugrožene vrste. Moramo zaustaviti e, nezakonito, neprijavljeno i e, neregulirano ribarstvo. Treće, smatram da je korisno da za zabranimo neke vrste ribolova koje, smo, e, koje su e, vrlo štetne za raznolikost e, u morima. To da zabranimo neke vrste mreža. A što se tiče međunarodnog upravljanja oceanima, imam niz prijedloga koji će Uniji dozvoliti da bude pogonska snaga aktivnosti na tom području u svijetu. Mm. E, evo, s ovime treba uzeti u obzir da je sve ostalo mm, manje važno, mm, ali e, ovdje sam iznio neke glavne točke koje, e, na koje treba obratiti posebnu pažnju. Nadam se da ćemo vrlo dobro surađivati i da ćemo na kraju imati vrlo ambiciozan izvještaj koji će e, ojačati ciljeve regionalnog razvoja. Hvala. Hvala vam, gospodine Omarže. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, jer e, nam je dosta zgusnut raspored, zato vas molim da budete kratki. Sada Počinjem e, sa gospodinom Fridom. Hvala vam, predsjedateljice. Ja bih dodao jednu stvar. E, administrativno pojednostavljivanje i ti postupci vezani za pristup fondovima, mislim da je to ključno, pojednostaviti administrativno opterećenje. Imamo određene mjere vezane za dodatne provjere i tako dalje regije bi trebale voditi glavnu ulogu kad je riječ o operativnim planovima. Ja mislim da bi to bilo puno bolje jer bi uključivalo lokalna nadležna tijela. E, tu bi došlo do pogodnosti u gospodarskom smislu, socijalnom smislu i tako dalje. To je naš cilj koji moramo slijediti. I postoje dva elementa koja moramo uključiti u budući program, a vezano je za ovaj prijedlog komisije u najmanju ruku moramo zadržati trenutačni proračun. Dakle, izravno upravljanje, ponovno naglašavam. Rekli ste 13% reza za sljedeće razdoblje. To je za mene vrlo zabrinjavajuće. Ako ćemo srezati proračun za 13%. Ako želimo podupirati malo ribarstvo, gospodin Omarže je e, spomenuo najudaljenije regije, u tom slučaju e, moramo uvidjeti da je to ključno za Europu, malo ribarstvo, e, lokalno ribarstvo. To da kako mora biti u koheziji sa održivim turizmom, moramo podupirati turizam i, i tako dalje. I resursi moraju biti tu. To su dakle ključne točke. Ja smatram da su one najbitnije. E, ova uredba mora skrbiti o tome da uključimo i mlade u ovaj sektor. Ako doista želimo da, budu, da e, ribarstvo ima budućnost, onda moramo uključiti mlade, jer mladi moraju diversificirati e, ribolov i e, to je ključno. U ovom novom programu isto tako se uključuju neki novi elementi. Možda će biti vrlo teško sve ovo popratiti. Kao što sam već rekla, moramo vidjeti kakav će biti proračun za razdoblje nakon 2020. godine. Tu su i održive prakse, održive ribolovne prakse. Uloga žene je bitna, e, socijalni dijalog isto tako. I za kraj želim reći da je vrlo bitno da odbor za regionalni razvoj vidi koliko se može uložiti u aktivnosti koje se odvijaju paralelno sa tradicionalnim ribarstvom. Mi moramo imati infrastrukturu, moramo obnoviti staru infrastrukturu. Ja mislim da bi to moglo igrati vrlo važnu ulogu u ovom smislu. Mi trebamo tražiti da se financiranje prilagodi, jer je riječ o zajedničkoj politici, riječ je o upravljanju resursima i moramo vidjeti možemo li postići e, adekvatne rezultate koji će nam omogućiti da e, da se dobro pozabavimo depoblacijom fondova. Gospodine Fito, izvolite. Molim vas, samo budite kratki. E, hvala predsjednice prva osnova na kojoj smo počeli raditi. E, razvili smo neke teme. Prvo je tu bilo pojednostavljivanje. Dakle, prvo smo govorili o pojednostavljivanju i govorili smo o tome da dopustimo poduzećima da koriste ovaj novi instrument. S druge strane, treba pokrenuti djelovanje koje će ograničiti izuzeća. Trebamo imati fond za jamstva u pomorstvu. Nakon toga moramo imati mjere koje će pomoći mladim poduzetnicima u sektoru pomorstva i isto tako su nam potrebni fondovi za obrazovanje. Evo, nisam mogao, brzo, brzo sam govorio, pa je možda teško i prevoditeljima. Hvala. Hvala. Hvala. E, potpunosti dijelim viziju kolege e, Omarđinja. Prijedlog komisije poštuje načelo subsidijarnosti, no nažalost ne i načelo proporcionalnosti. Prijedlog treba omogućiti ravnopravne uvjete za sve države članice, jednake uvjete kad je riječ o ribolovnom području, jer u nekim područjima malo obalno e, ribarstvo je neodrživo i vjerujem da moramo ponovno pregovarati o ribolovnim kapacitetima. Što se tiče FPAMA, Predložili smo više amandmana zbog fleksibilnosti i pojednostavljenja zato što po nama treba ići dalje u tom smjeru. E, zatim uzeli smo u obzir i važnost akvakulture kao alternative komercijalnom ribalstvu, čime se može smanjiti pritisak na riblje e, stokove. Mislimo da je potrebno predvidjeti više sredstava za sufinanciranje, dakle za potpore akvakulturi, te stope e, trebaju biti povećane. Te na kraju, no ne i manje važno, stopa sufinanciranja za određene mjere treba biti povećana podržavanje inovativnog djelovanja na lokalnoj razini, promicanje socijalnog djelovanja u okviru lokalnog razvoja, odnosno strategije, uvođenje poticaja za mlade ribare, zaštita bioraznolikosti te diversifikacija dohodka od akvakulture i ribolova. Vjerujem da je potrebno također predvidjeti i naknadu za prestanak, privremeni prestanak ribolovne aktivnosti. Dakle, vjerujem da sva e, ta djelovanja mogu osigurati dodanu vrijednost akvakulturi, odnosno sektoru akvakulture i ribarstva. Podržavam vašu viziju u odboru za ribarstvo. Moji amandmani idu u istom smjeru i vjerujem da e, će nastaviti taj e, program funkcionirati u, na isti način i uspješno. Hvala. Gospođa Amato, molim vas budite kratki. Hvala lijepa. Što se tiče okoliša, tu se slažemo, ali mi ćemo podnijeti neke druge amandmane, jer ne smijemo zaboraviti socijalni aspekt. U članku 14. vidimo da je ključno razviti malo priobalno ribarstvo i imati pristup jamstvima, pristup financijskim instrumentima. Što se tiče 17. E, ja mislim da je vrlo bitno imati regeneracijsku obnovu, e, uvođenje novih, novog, novih flota. Moramo imati mjere za obrazovanje mladih i isto tako moramo moći računati na najbolje prakse za zaštitu bioraznolikosti, e, za spašavanje na moru i tako dalje. Što se tiče 17. članka, e, novi stavak će pojasniti kako e, možemo pružiti podršku tvrtkama planovima za upravljanje rizicima. Na primjer, u slučaju nekakvih prirodnih nepogoda, e, akcije spašavanja ribara i tako dalje. Thank you. Uh, now I will give the floor to the representative of the European Commission. Madam, you have the floor. A sada predstavnica Europske komisije imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, bit ću vrlo kratka, to vam mogu obećati. Dopustite da se zahvalim izvjestitelju na ovome nacrtu mišljenja Neću moći odgovoriti na sve napomene koje su iznesene, ne usredotočit ću se na nekoliko stvari. Kao prvo, i prvi element koji želim istaknuti jest pojednostavnjenje provedbe politike. Kao rezultat toga, široki raspon prihvatljivih djelovanja. Dakle, u izostanku iscrpnog popisa perspektivnih mjera, sve ostalo može kandidirati za potporu kroz e, Europskog e, fonda za pomorstvo i ribarstvo, osim naravno onog e, popisa na kojem se nalaze jasno neprihvatljiva djelovanja. To bi, nadamo se, trebalo dati državama članicama fleksibilnost da prilagode potpore svojim specifičnim potrebama, no to isto tako znači da sva područja potpore koja ste do imali, primjerice uloga žena, osposobljavanje, da je sve to već i onako prihvatljivo. Drugi cilj koji želim istaknuti jest ovaj cilj, odnosno bolja ciljanost e, u smislu ostvarivanja i doprinosa ciljevima zajedničke ribarske, ribarstvene politike. Podsjetit ću vas da ovaj fond jest Europski pomorski fond Naravno da mu je cilj jačanje zajedničke ribarstvene politike, no isto tako i potpora akvakulturi, e, očuvanje e, bioraznolikosti, poticanje plavog gospodarstva i poštivanje međunarodno preuzetih obveza. No ovaj fond je također važan i na lokalnoj razini za naše priobalne zajednice. Kroz potpore koje su dostupne E, za razvoj predvođen zajednicom. I još jedna napomena o proračunskom okviru. Dakle, predlažemo smanjenje za 5% i to smanjenje odgovara u velikoj mjeri proračunskim posljedicama povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Unije. Naši izračuni pokazuju da će države članice zadržati 96%, 96 dosadašnje omotnice u e, tekućem financijskom okviru. I na kraju što se tiče važnosti najudaljenih područja Europske unije. E, tu vjerujemo da prijedlog budućega fonda odgovara i uzima u obzir specifične potrebe tih najudaljenih područja. Komisija je predložila novi strateški integrirani pristup za najudaljenija područja na temelju plana djelovanja koji podržavaju namjenski iznosi. Do 50% tih dodjela pokrivaju naknadu dodatnih troškova, dok ostalo treba biti podržano strukturnim ulaganjima u ribarstvo i u plavo gospodarstvo. Štoviše, e, viša stopa e, potpore, dakle umjesto 50%, e, primijenit će se na najudaljenija područja zajedno sa preferencijalnim statusom malog obalnog gospodarstva ribarstva. Nadamo se da će time zaokružiti instrumentarij za potporu ovim e, krajevima. Hvala. Gospodine Omarže, možete li zaključiti ovu raspravu? Biti će vrlo teško odgovoriti. Mislim da se glasa u 12 sati. E, moramo imati zajedničko stajalište našeg odbora. E, mislim da ćemo to i postići. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je doista bilo vrlo kratko. A sada bih zamolila koordinatore da ostanu. O, ispričavam se. Nešto sam propustila. Predlažem rok za amandmane na ova mišljenja četvrtak 8. studenog. Četvrtak 8. studenog u podne je rok za amandmane na ovaj dosje. Ima li drugih točaka za razno? Nemamo vremena. Sljedeći sastanak će biti 15. studenog u Strasburu. A sada imamo još 10 minuta na raspolaganju za sastanak koordinatora. A na programu nam je samo jedno pitanje. Možemo li započeti sastanak koordinatora? Dakle, imamo samo jedno pitanje.